Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas da saznate mjesta. Lijepo pozdravljam sve vas nakon božićnih blagdana. Ovo je prvi sastanak pod odbora za sigurnost i obranu nakon blagdana. Želim svima ovom prilikom zaželjeti sretnu novu godinu. I dopustite mi da sada odmah krenem sa sastankom. Prije svega vas e, želim izvijestiti da će se sastanak prenositi putem interneta kao što je uobičajeno. Prioritet e, u smislu prevođenja imaju oni jezici čiji su zastupnici punopravni članovi odbora. Krenut ćemo od usvajanja dnevnog reda. Ukoliko nema prigovora, smatrat ću da smo usvojili dnevni red. Sada prelazim na osvajanje zapisnika. U materijalima smo dobili tri dokumenta. Zastupnik, e, zapisnik od sastanka od 12. studenog, 30. studenog, i izvanredni sastanak koji je održan 3. prosinca. Vremenski rok za ulaganje prigovora je do kraja današnjeg sastanka, ukoliko ne bude nikakvih primjedbi, do završetka ovoga sastanka ja ću smatrati znapis zapisnike usvojenima. Ako nema nikakvih eh, primjedbi, Možemo odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. I dopustite mi da zaželim srdačnu dobrodošlicu novom predsjedniku Vojnog odbora Europske unije. Lijepo pozdravljam generala Mikaela Kostarakosa. On je preuzeo dužnost u studenom prošle godine kada je zamijenio nama dobro poznatog generala Patrick de Ruzier, On je često nazočio našim sastancima. Imali smo priliku obaviti kratak razgovor sa generalom Kostarakosom u prvih nekoliko tjedana nakon što je stupio na dužnost. On je obišao većinu misija Europske unije. Mislim da mu možemo na tome čestitati. Glavna tema ove točke dnevnog reda je vojna dimenzija sveobuhvatnog pristupa. Razmjena gledišta s generalom Mihajlom Kostarakosom predsjednikom Vojnog odbora EU-a. Izvolite, generale, možete uzeti riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam. Prije nego što održim izlaganje, dopustite mi da vama i članovima vaših obitelji zaželim sve najbolje i da vam poželim sretnu i prosperitetnu novu godinu. Nadam se da će vaš trud uložiti, e, uloženi trud dati plodove. Velika mi je čast što se mogu obratiti izabranim zastupnicima europskih građana. Također mi je zadovoljstvo što vas mogu izvijestiti o trenutnim vojnim operacijama i misijama koje Evropska unija provodi u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Vojska je jedan od instrumenta među instrumentima za upravljanje kriznim situacijama kojima raspolaže Europska unija. Mi imamo već šest misija i operacija u ovome trenutku. E, one se odvijaju u vrlo različitim geografskim područjima. Neke se odvijaju na našem kontinentu, kao što je Eufor u Bosni i Hercegovini ali isto tako i na našim vanjskim pomorskim granicama, kao što je operacija e, EOFOR Med Sofia i Atalanta. Neke se odvijaju u udaljenim područjima gdje su naši interesi ugroženi, gdje možemo dati doprinos sigurnosnom stanju. E, primjerice tako je misija EUT Mali, EUMAM RCA i operacija Atalanta u Somaliji. Više od 3200 vojnika raspoređeno je temeljem mandata Europskog vijeća. Prije nego što nastavim, želim vas uvjeriti da su te operacije i misije za mene prioritetne i iz tog razloga sam već obišao pet od šest navedenih misija i to u manje od tri mjeseca otkako sam stupio na dužnost predsjednika Vojnog odbora. Šesta je operacija Altea u Bosni i Hercegovini. Tamo sam bio već u više navrata kada sam bio na prethodnoj dužnosti. Sada ću vam kratko opisati svaku od ovih operacija i misija, krenut ću od obuke. Dakle, opći komentar prije svega. Ove misije su prekretnica u korištenju vojnih alata koji su se pokazali vrlo uspješnima i postoji potražnja da se nastavi e, sa takvim misijama. Istovremeno njihov doprinos u provedbi sveobuhvatnog pristupa Europske unije također je važan i e, važan je izgradnji kapaciteta država koje su uključene u te misije. E, misija obuke u Somaliji je pokrenuta 2010. godine ova misija se odvija na temelju pristupa na tri stupa. Obuka, savjetovanje i mentorstvo. Tim za obuku podržava somalske vojne vlasti u izradi i osiguranja generalističkih i specijalističkih tečajeva, posebno u kampu Džazira. Do sada je EUTEM Somalio doprinjeo obuci 5500 somalijskih vojnika. Savjetodavni tim misije daje strateške savjete somalskim vlastima, posebno Ministarstvu obrane i e, glavnom stožeru. Premještanje e, sjedišta misije EU, e EUCAP Nestor na istu lokaciju gdje se nalazi i ova misija pojačat će sinergiju i koordinaciju. Misija obuke u Maliju je osnovana 2013. godine. Obuka je pokazala da je vrlo uspješna. U svibnju je sedam od osam borbenih skupina tamo obučeno. U ovom trenutku malijske obrambene snage nemaju dovoljno kapaciteta s obzirom na sadašnju situaciju. Misija UN-a također ima ključnu ulogu u izgradnji održive stabilnosti. Opća ocjena savjetodavnog stupa također je pozitivna, dugoročno gledano, strateška revizija misije EUTEM Mali e, sada se odvija i dakle treba dobiti potvrdu PSC-a. Na kraju tog procesa mogao se osigurati treći mandat kako bi se nastavila pružati potpora malijskim vlastima, no to bi moglo također utjecati na promjenu čitave vojne kulture u tom području. Nakon zaključenja e, misije 2015. godine Premda je e, šef misije stvario dosta s obzirom na ograničenja, mi moramo ojačati koordinaciju sa misijom USA, odnosno SAD-a, to je un U ovom trenutku se razvija e, krizni model. U e, Srednjoafričkoj republici još mnogo toga treba učiniti, ali ne sumnjam da kroz suradnju sa dionicima Europska unija može postići uspjeh. Kao što znate, 7. veljače održat će se drugi krug izbora. U tom trenutku, nakon što se izabere demokratska vlast, naša će zadaća biti mnogo lakša i možda ćemo moći moći postići nešto konkretnije kroz našu misiju. Sada ću preći na e, izvršne aktivnosti. U Bosni i Hercegovini operacija Altea osigurava obuku i kapacitete. Istovremeno se od 2004. godine e, tamo e, omogućuje sigurnosna situacija. Značajan napredak je postignut u razvoju boljih veza između misije i, i NATO saveza u Sarajevu. E, mi imamo zajedničku zadaću, a to je izgradnja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ultranacionalisti i neki dijelovi stanovništva i dalje predstavljaju prijetnju stabilnosti i unutarnje sigurnosti zemlje. Potrebno je, e, potrebno je imati, e, biti oprezan. Europa je povijesno bila vrlo ovisna o moru, isto vrijedi i za Europsku uniju. Na moru se nalaze nalaze temelje našega gospodarstva i zato su tri operacije Europske unije upravo na moru. Na južnom sredozemlju imamo operaciju Sofija od prošlog ljeta Cilj je bio poduzeti napore kako bi se prekinulo sa trgovanjem ljudi kako bi se smanjio gubitak života na sredozemlju. Sprječavanje trgovine migranata nije e, samo jedina dimenzija napora kako bi se stalo na kraj e, ljudskim tragedijama na sredozemlju. To također može dati doprinos u e, ponovnoj uspostavi stabilnosti u regije. Ako u tome uspijemo, povećat će se sigurnost građana Europske unije, ali i onih koji žive na tom području. Trenutno je ova operacija u drugoj fazi na otvorenom moru, što znači da se pokušavaju zapljeniti e, brodovi krijumčara temeljem rezolucije e, UN-a poglavlje 7 i to na poziv e, libijskih vlasti. I na kraju imamo EUNAFOR e, Atalanta koja je pokrenuta u prosincu 2008. godine. Od tada se smanjilo piratstvo e, na obalama Somalije i to dosta drastično. Bez obzira na to ne možemo posustati s naporima niti u još uvijek nije eliminirana e, prijetnja pri piratstva. Dakle, sve dostupne analize navode nas na zaključak da međunarodna e, zajednica trenutno mora ostaviti e, te snage jer ako ih povuče povećat će se prijetnja koju predstavljaju pirati. Ova operacija imala je 100%, 100 uspjeh i omogućila je da se u somalske luke dopremi 1 milijun tona hrane. Atalanta isto tako ima dobre odnose sa drugim međunarodnim akterima, kao što su Ujedinjeni narodi i različite agencije UN-a, NATO Savez, te zajedničke pomorske snage SAD-a i Japana i drugih država koje su uključene u borbu protiv piratstva. Jednako tako su važni radni odnosi e, koji su uspostavljeni sa brodarskom industrijom. EU nafora Atalanta također ima bliske odnose sa EU kap Nestorom i podržavaju e, izgradnju kapaciteta Somalije u pomorskom području te rade također i na drugim segmentima kao što je pomorski program. Zahvaljujući naporima e, e, provedena je i revizija zajedničke sigurnosne i obrambene politike u tom području Afrike, a cilj je izvući zaključke i primijeniti, e, odnosno prilagoditi ove tri misije i, i i na način da mogu pružati najbolju moguću pomoć regiji. To je također prilika da se demonstrira vrijednost e, sveobuhvatnog pristupa. Dame i gospodo, u ovom trenutku mislim da bi bilo poželjno da skrenem vašu pozornost na još nešto, sve ove operacije i misije, osim e, država članica, uključuju i partnerske zemlje poput e, Južne Amerike i Čilea, zemlje Kafkaza, zatim to su isto tako Turska, Srbija i Švicarska e, koji također daju svoj doprinos e, u vidu ljudstva i opreme i to pokazuje njihovu spremnost da se pridruže našim aktivnostima kada je riječ o jačanju sigurnosti. Jačanje odnosa s NATO savezom, Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom također je u tijeku i tu se ostvaruje napredak kao i u dijalogu sa SAD-om, Austrijom, Australijom, e, Kinom, Indijom, e, Pakistanom, Srbijom i tako dalje. Istovremeno bilateralni sporazumi postoje sa nizom zemalja u susjedstvu Europske unije, to su zemlje poput Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Gruzije i tako dalje. To sve pokazuje da e, je uistinu da je način na koji Europska unija provodi svoje operacije atraktivan. Ja ne želim odati dojam da ove misije, e, da se one odvijaju bez ikakvih problema. E, bilo bi mi drago da mogu reći da nema nikakvih problema. Međutim, kao što je to uobičajeno, najviše problema ima kada je riječ o financijskim sredstvima. Dakle, moglo bi se poboljšati i sama mobilizacija sredstava i tijek e, financijskih sredstava. Tu vidimo i mnoga poboljšanja ne radi se o tome da treba samo ispuniti ono što je na popisu. To su stvari koje se mogu popraviti kroz iskustvo, međutim iz ove perspektive smatram da ima prostora za poboljšanje. Što se tiče rješavanja sukoba i osiguranja vojne stručnosti, to je, treba početi prije nego što se kriza razvije. Vojne zajednice Europske unije treba imati snažniju ulogu u tome budući da je vojna opcija samo jedna od opcija, ne kažem da je fleksibilna i neophodna. Što se tiče vojne sposobnosti i kapaciteta, nova strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku odredit će ambicije koje će sigurno utjecati na naše buduće e, kapacitete i njihov razvoj. Nadalje, vjerujem da će ovaj sveobuhvatni dokument omogućiti da se obuhvate sve regionalne strategije i da će se ojačati veze između različitih inicijativa koje provodi Europska unija. Što se tiče kapaciteta, želim spomenuti rad Europske obrambene agencije koji je omogućio stalan napredak u ključnim područjima kao što su e, sustavi e, zrakoplova na e, daljinsko upravljanje, kibernetička obrana i tako dalje. Dame i gospodo, vojna dimenzija Europske unije aktivno doprinosi ispunjavanju političkih, strateških i vojnopolitičkih ciljeva koje definira Europsko vijeće. Rekao bih da to predstavlja hard power, ali u jednoj svilenoj rukavici i time se dopunjava e, soft power Europske unije na svjetskoj sceni. Kao što sam već malo prije spomenuo, vojska može poslužiti kao instrument koji je iznimno fleksibilan i na raspolaganju te prilagodljiv. To je kao švicarski nož u rukama europskih čelnika. Naravno, to ne može biti lijek za sve probleme, niti je to e, krajnje rješenje. Uostalom, ne može se reći da postoje vojna rješenja za političke probleme, međutim mogu se osigurati osnovni preduvjeti kako bi e, civilne institucije odradile svoje posao i klonile izvore nestabilnosti. I također mogu pružiti obuku i savjete vojnim institucijama e, dotičnih zemalja. Isto tako e, to daje veću težinu sveobuhvatnom pristupu. Očekujem da će se to odraziti u novoj strategiji Europske unije vanjskoj i sigurnosnoj politici koja se očekuje sljedećeg mjeseca. Mi smo već dali svoj e, službeni e, doprinos za vojne aspekte. Htio bih na kraju reći da mi Evropljani nismo ovdje slučajno. Neki političari, vizionari smatrali su da naše razlike nisu tolike da bismo trebali ratovati. U brojnim područjima na svijetu nestabilnost raste i moramo ostati budni i e, neovisno o našim različitostima. To nas čini jačima. Svi smo toga svjesni. Europa postoji zbog političke volje koja nadahnje građane e, koje vi predstavljate. Hvala. Generale, hvala lijepa na, ovom na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji. Ja sada otvaram raspravu. Prvi riječ ima gospodin Arno Daljon. Merci, la présidente. Hvala predsjednice, hvala generale na izlaganju. Htio bih vam postaviti tri pitanja vezano uz pojedine operacije. Ja bih, e, s obzirom da je ovo ozbiljno izlaganje, radije čuo prijevod na engleski jezik. Imamo čak i prijevod na grčki. Imamo i prijevod na grčki. Pa engleski mi je lakši, jer će mi biti lakše odgovoriti ako slušam engleski. Nadam se da nemate ništa protiv da nastavim na francuskom, jer u protivnom će me kritizirati moj kod kuće. Izvolite, nema problema. E, General, imam jedno pitanje koje se često ponavlja u, u našim raspravama. Tiče se o Iraku, dakle ne, pitanje nije o Siriji, nego o Iraku. Određen broj evropskih zemalja tu intervenira na bilateralnoj razini, bilo da je riječ o vojnim operacijama, zračnim napadima ili pak o e, pomoći iračkoj vojsci, posebno e, kurdskim pešmergama, dakle u smislu obuke i isporuke, e, isporuke oružja, odnosno opreme. Mi smo postavili to pitanje u više navrata visokoj predstavnici. Vama ću postaviti pitanje iz, u tehničkom smislu. E, razmatra li se mogućnost na vašoj razini da se poboljša koordinacija među aktivnostima e, koje države članice provode pojedinačno na teritoriju Iraka i je li moguće zamisliti koordiniranu aktivnost e, u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I sada dolazim do drugog pitanja. Francuska je krajem prošle godine po prvi puta spomenula članak 42. stavak 7. ugovora iz Lisabona. Riječ je o klauzuli o zajedničkoj obrani. Koja je uloga vaše institucije, odnosno tijela koje vi predstavljate u tom procesu i još jedno treće pitanje koje je više okrenuto prema budućnosti. Određen broj ministara vanjskih poslova ili ministara obrane država članica, govorim o zemljama koje su bitne u vojnom smislu, nedavno je spomenulo mogućnost da se pošalje jedna vojna misija u Libiju, dakle ako se postigne dogovor sa privremenom vladom nacionalnog jedinstva. Možete li nam nešto više reći o tome e, što se radi na tom području? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Hvala generale na vašem izlaganju. Imam nekoliko pitanja, počet ću i također od, sa Libijom. Što mislite kolika je vjerojatnost da e, Libija e, treba našu pomoć kako bi se nosila sa teškoćama, osobito e, sa prijetnjom od strane Isila. Nadalje, zanima me E, u kojem je stanju operacija Safir u trećoj fazi. E, nadalje, e, što se tiče terorističke opasnosti, svjedoci smo s sve većeg broja napada i opasnosti za naše građane. Koja suradnja tu postoji između Europske unije i NATO saveza? Četvrto pitanje uoči referenduma u Velikoj Britaniji koja su e, koje su vjerojatne posljedice e, što se tiče zajedničke sigurnosne obrambene politike u slučaju izlaz, u slučaju Brexita. I e, posljednje pitanje tiče se Afganistana. Proteklih mjeseci vidjeli smo da se tamo situacija pogoršava E, ima sve više i više napada e, od strane Talibana. E, što mislite što će biti učinak tog pogrešanja situacije na našu sigurnosnu i obrambenu politiku tamo? Hvala lijepa, sljedeći govornik, hvala lijepa. Generale, čestitam vam na vašem imenovanju. osobito u ovakvom okolišu mi zamišljamo da se Europska unija sama nosi sa svim ovim problemima i da bez Europske unije ništa ne bi, e, se ništa ne bi postiglo, što naravno nije točno. Jedno od glavnih područja angažmana Europske unije je Afrika, gdje e, E, je tako, su također i Ujedinjeni narodi vrlo angažirani. Ono što doista želimo e, učiniti je omobilizirati veći angažman e, sa strane afričkih pa, od strane afričkih partnera koji na koji način mi tu možemo pomoći afričkoj strani Nadalje, naravno da se trenutno vode rasprave o kontroli naših vanjskih granica, o e, južnim granicama na e, sredozemlju. E, kakve ste vi instrukcije dobili, dobili što se tiče uloge vojske u osiguravanju naših južnih granica na sredozemlju? E, Mogu li vas još e, zapitati, spomenuli ste ulogu EDA e govorili ste o kibernetičkoj sigurnosti i slično. Zanima me koji doprinos tu da je EDA e, obzirom i na angažman NATO saveza. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa. E, možda bih trebala pričekati dok stavite slušalice. Da li me čujete? Dakle, koliko sam satila mi imamo više od 82 tisuće vojnika e, mene zanima, koji su na licu mjesta, mene zanima koje mjere poduzimate kako biste osigurali sigurnost naših vojnika. E, naravno da e, se u, u vezi sa opasnošću terorizma E, mnogo govori o sigurnosti. Mene zanima kako, je, e, kako stoji stvar sa sigurnošću naših vojnika koje se tu mjere poduzimaju. E, nadalje u Strasburgu smo raspravljali o šengenskom prostoru, o sigurnosti u Europi, o osiguranju naših vlastnih granica i tu se pitam koju ulogu tu igra obrana. Vi sigurno imate mnogo iskustva u vezi sa borbom protiv e, krijumčara ljudi. E, dakle, mene zanima što se mora dogoditi da biste vi e, počeli igrati ulogu u kontroli naših vanjskih granica. Još jedno pitanje u ime kluba zastupnika ALDE. Formiranje jedne zajedničke obrambene politike Europske unije e, mi mnogi kažu mi imamo NATO savez, a ja tvrdim da bi nas evropska, evropski sustav obrane e, da bi nam koristio, da bi nam bio koristan. Da li i vi mislite da bi to pojačalo E, ulogu Europske unije u NATO savezu. E, kolega je spomenuo članak 42 stavak 7 prošli tjedan u Strasburu e, u parlamentu je bila nazočna visoka predstavnica Mogherini svih dvadeset osam zemalja članica su pozitivno reagirali, ali zar ne bi bilo bolje da je sama visoka predstavnica e, se pozvala na ovaj članak i stavak ugovora, a ne jedna od zemalja članica. Tu me zanima vaše mišljenje. Dakle, što se mora dogoditi da bismo e, mi kao Europa se pozvali na taj članak, a ne jedna zemlja članica Francuska u ovom slučaju. E, što se tiče Afričke unije, već nekoliko godina slušamo da se u Burundiju zapravo priprema genocid. Burundi je zemlja koja je nama Belgijancima vrlo e, draga i važna. Vidjeli smo kakav se genocid dogodio u Ruandi. Što se mora dogoditi da bismo e, tu mi angažirali se, odnosno intervenirali e, veliki broj ljudi je ugrožen i u životnoj opasnosti. Nadalje, ovo pitanje sam već postavila putem e-maila. Kako se može e, boriti protiv e, eventualnih napada biološkim i kemijskim e, oružjem. Što, koje se mjere tu mogu poduzeti? Hvala lijepa. Gospodin Galer ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine generale i u moje ime želim vam dobrodošlicu na odboru SEDE. E, mog molio bih vas za jedno, jedno, jedan konkretan odgovor. Govorili ste nam o e, misiji u Maliju. E, možete li nam možda opisati konkretnije kako tu stojimo, koliko smo ljudi već obučili, koliko njih je već e, u akciji i da li tu surađujemo sa drugim E, Evropljanima koji su na sjeveru zemlje, čuo sam da su, dakle Francuzi su na sjeveru zemlje, e, kako izgleda ta suradnja, a zanima me dakle koji broj e, ljudi konkretno je obučen i sad spreman za akciju. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi smo nedavno posjetili tu zemlju i stekli uvid u situaciju, također smo E, vidjeli da je broj e, vojnika tamo doduše smanjen, ali da se redovito održavaju vježbe. U trenutnoj političkoj situaciji koja e, je tamo, pitam se da li možda ima razloga da pojačamo te vježbe. Vi znate da gospodin Dodik u Republici Srpskoj e, kroz različite svoje aktivnosti zapravo stavlja detonski sporazum pod znak pitanja. Tako da e, bi možda bilo razlika da se e, u suradnji s NATO savezom djelo je preventivno da ne bismo doživjeli neugodne iznenađenja. E, nadalje, zanima me u vezi sa Grčkom. Svi znamo da Grčka ima prilično veliku mornaricu, a na, na e, granici između Grčke i Turske e, potrebno je pojačati kapacitete kako bi se uspjelo kontrolirati tu granicu da li bi bilo moguće i da li bi bilo politički moguće da kažemo u redu jedan dio tih mornaričkih snaga rasporedit ćemo e, da kontroliraju, odnosno štite tu vanjsku granicu e, u suradnji sa Frontexom, jer radi se o unutarnjoj sigurnosti i kontroli granice E, to bi se dakle moglo financirati iz sredstava Europske unije. Po mom mišljenju to bi zapravo bilo rješenje koje se nudi jer mnogi ti grčki e, brodovi jednostavno stoje neupotrebljeni, a naša e, vanjska granica nije sigurna. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Akis, izvolite. Hvala lijepa. Na prošloj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta usvojili smo rezoluciju u vezi sa člankom 42 stavak 7. E, postavljen je cilj e, stalnih e, stalnog e, vojnog stožera Europske unije kako bi se aktivirao taj članak. Koja je uloga vaše misije u vezi sa aktiviranjem ovog članka? Da li smatrate da se može govoriti o povećanju neprijateljstva, odnosno e, da je situacija zapravo usporediva sa da je situacija eksplozivna. Hvala lijepa, ja isto imam jedno pitanje, tiče se naše borbe protiv Daesha. Želim postaviti jedno vrlo konkretno pitanje. E, zamolila bih vas da nam kažete koju vrstu inputa mi možemo dati kako u, zajedničkoj borbi protiv Daesha, a drugo pitanje je e, također e, konkretno prošle subote 23. siječnja E, misija UN-a je stigla u Kijev i započela sa svojim radom u Ukrajini. Oni će otići u Donbas i ostati tamo vjerojatno dva tjedna kako bi e, procijenili situaciju. E, to je jedna stvar, druga je da je da je e, za vrijeme prošle plenarne sjednice u Strasburu e, na odboru AFET rečeno da ćemo poslati e, našeg izaslanika na Krim. Mi sada imamo predstavnika u Kijevu. Da li to znači promjenu karaktera te misije. Naš e, sadašnji predstavnik je iz Litve. Dakle, da li to znači promjenu karaktera naše misije ili proširenje e, opsega djelovanja te misije. Molim vas, možete li komentirati? Hvala lijepa, hvala na pitanjima. Pitanje doista pokrivaju cijeli spektar aktivnosti Europske unije. Želim e, biti vrlo jasan. Najvažniji e, instrument koji Europska unija ima je sveobuhvatni pristup. Taj pristup je sve što Europska unija pruža u slučaju krize ili potrebe. To se može vrlo dobro definirati e, pojmom e, pametna sila, to jest pametna sila u smislu da je kombinacija e, hard power i soft power. Dakle, to je najveća prednost Europske unije, jer sveobuhvatni pristup nije samo neka vrsta e, obrambene obuke, nego i mnogo drugih stvari, e, obuka, e, pomoć u e, djelovanju pravosuđa, sve što vam pade na pamet. To je, dakle, snaga djelovanja Europske unije. Po mojoj gruboj procjeni hard power e, tu ima udio od ne više od 10%. Vjerojatno sada, kad smo suočeni s novim prijetnjama koja su se, koje su se nedavno pojavile, to će se možda povećati i možda nam je potrebno to povećanje jer te su prijetnje doista neočekivane i vrlo je teško nositi se s njima, ali čak i ako se to sa 10 poveća na 20 ili 25%, sve ostalo je soft power. Dakle, to su sve stvari koje su izvan moje kontrole i ponekad izvan mojeg znanja, što znači da ja ne mogu pokriti, odnosno odgovoriti na sva vaša pitanja, jer se ona odnose na tih 85% aktivnosti Europske unije, a nažalost ja ne mogu e, ići e, izvan e, svoje nadležnosti, ja nisam ovdje kako bih izrazio svoja osobna mišljenja, nego samo kako bih vam govorio o vojnoj domeni, dakle to je ono čime se ja bavim, osim ako sam možda krivo shvatio svoju ulogu. Dakle, počet ću sa svim vašim pitanjima, ići ću po redu. Dakle, naše aktivnosti u Iraku na bilateralnoj osnovi ili na osnovi koalicije voljnih. E, nema za sada nikakvih e, razgovora o tome, barem ja nisam čuo da se govori o tome da bismo mi otišli tamo. Ako govorite o tome, ja vam mogu reći da je Francuska odlučila e, djelovati bilateralno, dakle e, pruža pomoć na bilateralnoj razini. Istina je da je jedno od područja gdje je Francuska zatražila pomoć e, bila Sirija, ali i to e, je bilo na bilateralnoj razini. Dakle, mi pratimo situaciju kako bismo vidjeli kakav to utjecaj ima na naše misije. E, zbog borbe protiv Daješa zemlje premještaju svoje e, snage, vojne snage e, i dovode ih u Siriju. Ako zemlja odluči pojačati svoje snage u borbi protiv Daješa, a pritom to nema utjecaj na naše operacije ili čak na operacije UN-a, koje e, nama pružaju osiguranje onda po mom mišljenju e, ja nisam nadležan upuštati se u tu raspravu. Mislim da je naša visoka predsjednica gospođa Mogherini vrlo dobro objasnila ulogu koju e, mi imamo što se tiče članka 42 stavak 7 i što se tiče pomoći koja se može pružiti. Što se tiče Libije, e, tu smo u fazi 2, što znači operacije na otvorenom moru. Kako bismo nastavili s našom misijom, moramo e, preći u fazu 2 bravo, to su znači operacije u libijskim teritorijalnim vodama i u treću fazu, što znači operacije na kopnu. Kako bismo to učinili, e, obzirom da mi uvijek djelujemo apsolutno legitimno, potrebno, potreban nam je mandat Vijeća sigurnosti UN-a i poziv od strane libijskih vlasti. E, ukoliko ne budemo sve to imali, te operacije neće e, biti započete. Iako mi smatramo da ono što sada činimo nije dovoljno, mi samo spašavamo ljude e, od utapanja, to je vrlo dobro, mi spašavamo ljudske živote, mi smo ponosni na to i vrlo sretni što to činimo, ali profesionalno i tehnički govoreći to nije dovoljno, ali mi imamo ograničenja. Osim ako nas libijska vlada ne pozove Dakle, ako oni ne donesu odluku da nas pozovu da počnemo operirati u njihovim teritorijalnim vodama i na njihovom teritoriju, ja ne vidim nikakvu mogućnost e, da mi e, u e, misiji Bravo pređemo na fazu 3. Što se tiče kibernetičke obrane, da, to je vrlo važno. Kibernetička obrana je jedna od glavnih područja koje Europska agencija za obranu, e, e, gdje Europska e, agencija za obranu EDA nastoji povećati naše mm, sposobnosti. Radi se o suradnji svih zemalja članica, dakle u velikom broju područja gdje je to moguće. Dakle, kibernetička obrana je područje gdje doista nastojimo učiniti što je u našoj moći. To je jedan od četiri sektora gdje, koja su, gdje su e, koncentrirani glavni napori Europske obrambene e, agencije. Što se tiče Brexita, ja vam ne mogu reći kako će to, kakav će to utjecaj imati na E, obrambenu politiku Europske unije i ne mogu vam e, reći e, što bi se dogodilo u tom slučaju. Da, naravno, E, uloga Ujedinjene kraljevine je vrlo velika u našem, u, u svemu što mi radimo, ali mi ne radimo za sada takve procjene. Ako Grčka odluči iz bilo kojeg razloga izaći iz naših operacija, onda ćemo morati održati konferenciju gdje ćemo odlučiti kako e, da domjestiti one e, snage i kapacitete koji su izašli. Tako ćemo postupiti i u slučaju Brexita ali za sada mi nismo suočeni sa tom mogućnošću i ne radimo nikakve procjene niti planove za taj slučaj. Koliko ja znam, naše vojne snage nisu u Afganistanu, tako da ne mogu reći ništa o e, tamošnjoj situaciji, borbi protiv Talibana, ne mogu odgovoriti o tome koje političke mm, poteze, odnosno kakvo političko djelovanje e, tamo Evropska unija e, može e, poduzeti, mislim da ste o tome trebali prošli tjedan pitati visoku predstavnicu, jer ja ne mislim da mi imamo vojno osoblje u Afganistanu. Što se tiče Afrike, da, mi smo e, jako angažirani u Africi. Zašto? Zato što moramo donijeti sigurnost i stabilnost e, u zemlje gdje je to potrebno, a to time želim pokriti i pitanje koje se tiče Malija. Osim političkih problema koji tamo postoje, e, građanskog rada, genocida i tako dalje, mi surađujemo vrlo usko sa drugim organizacijama kako bi se e, to spriječilo. E, možda ćete shvatiti da su većina tih zemalja demografske bombe, što znači da imaju šest, sedam, osam ili čak devetoro djece po obitelji. Dakle, prosječan broj djece svake obitelji je e, toliki što znači da će u vrlo kratkom roku se broj stanovništva tih zemalja utrostručiti. E, obzirom da se da to neće biti popraćeno i utrostručenjem resursa, e, mi smatramo da će povećanje broja stanovništva donijeti e, ogromne probleme. E, dakle, jedini jedino što ti, će ti mladi ljudi imati što sada imaju e, je oružje u rukama. Oni nemaju druge mogućnosti da zarade potrebna sredstva za život, oni nemaju obrazovanje. Dakle, to je situacija E, koja znači nestabilnost i nesigurnost i mi smo tamo kako bismo im pomogli da poboljšaju e, njihov način života, kvalitetu života, da poboljšaju svoje živote. To je e, ono u što uložemo napore. Dakle, mi nismo oni koji tamo započinjemo ratove. Mi samo obučavamo e, obučavamo ljude kako bi te zemlje dobile e, profesionalno obučene vojske i to vojske koje su e, organizirane na našim demokratskim načelima a ne vojske koje e, izvršavaju smrtne kazne nad e, ljudima bez suđenja. Dakle, naš je cilj da se e, obuka E, koja obuhvaća također i etiku i e, način ponašanja naravno e, može se postaviti pitanje hoće, da li mislite da će ti mladi ljudi u slučaju nekog sukoba se sjećati svega čemu ste ih učili. Ono što ja mogu reći, ti ljudi će nakon naše oboke znati razliku između dobra i zla. Znaće da vjerojatno ako eh, se upuste u genocid i eh, pobijaju stanovništva cijelih sela znače da će međunarodne organizacije, UN i tako dalje, pokucati na njihova vrata i da će ih procesuirati zbog zločina protiv eh, čovječnosti. Oni će to znati i neće imati izgovore. Ja ne želim da oni imaju izgovore, ja ne očekujem čuda, ali želim da znaju i to će sigurno utjecati na neke od njih. Nažalost, e, okrutna, okrutni zločini događaju se i čak i u Europi, usprkos tome što ljudi sve to znaju. Međutim, mi radimo vrlo e, usko surađujemo sa svim e, humanitarnim nevladinim organizacijama i podučavamo te ljude e, i mislimo da je to vrlo, vrlo važno. Vrlo je važno jer e, to utječe ne samo na vojne snage nego i na stanovništvo. A stanovništvo je nedužno i ponekad, nažalost, e, radi se o vlastitom stanovništvu, stanovništvu vlastite zemlje. Ali mi tamo nismo kako bismo mi osigurali sigurnost života. Dakle, u svim tim zemljama postoje ili misije UN-a ili postoje e, snage Afričke unije koje su pod, pod kontrolom Afričke unije, a od nas dobivaju financijsku pomoć. U Somaliji mi plaćamo plaće e, pripadnicima e, jedinica Afričke unije koja se borbe protiv Al-Sababat, koja je teroristička organizacija. Te e, e, pripadnici tih snaga su e, iz lokalnog stanovništva. To je vrlo važno, dakle oni se bore za sebe jer a ne zato što su poslani u tu zemlju. Mi ne kanimo poduzimati nikakve dodatne mjere, odnosno e, slati e, dodatne trupe u Afriku osim onih koje su već e, tamo i koje se bore protiv terorizma. Što se tiče kontrole granica, kao prvo imigracija nije dio naše E, domene djelovanja. E, to je nešto čime se bavi Europska komisija, odnosno povjerenik za nadležan za to. Dakle, mi se ne bavimo tom problematikom. Ja znam da svaka zemlja ima mogućnost osiguranja vlastitih e, granica i odgovorna je za to. Dakle, u nekim zemljama postoje pogranična policija koja naravno nije dio vojnih snaga Ja sam samo mislio da bi se brodove moglo upotrebiti za kontrolu granice. Dakle, radi se tu o e, suverenim e, državama. Ako komisija odluči drugčije, onda će se tu nešto promijeniti. Mi smo tu kako bismo radili ono što je u našoj nadležnosti. Komisija odlučila započeti operaciju Sofija e, i to se sve dogodilo vrlo brzo i odvilo vrlo brzo. Dakle, naš je posao da činimo sve što se od nas zatraži. E, dijeljenje informacija. Dakle, obavještajne aktivnosti, odgovornost su država članica. Postoje jako puno dijeljenja informacija između država. Države članice su ili zemlje partnerice, zemlje partneri izvan Europske unije također pruža informacije i razmjenjuje informacije s državama članicama. Taj postupak konstantno poboljšavamo. U početku smo imali restrikcije, veće restrikcije, jer informacija je znanje, znanje je moć i dakle ne želimo naravno podijeliti moć s drugima. To se u zadnje vrijeme promijenilo, zemlje dijele informacije jer su shvatile da ne mogu same biti uspješne. Dakle, da naše obavještajne agencije ili službe rade na tome i razmjenjuju informacije s drugim državama. Mislim da sam odgovorio na pitanja koja se tiču granica raznih zemalja. Što se tiče suradnje s NATO-om, da pokušavamo stvariti usku suradnju i riješiti sve probleme koji su postojali u prošlosti. To je jedna od zadaća koje imamo, to su zadaće naših vlada, naših odbora i naravno pokušat ćemo se potruditi najbolje što možemo. Jako sam zadovoljan jer vidim da već sada jako puno država razumije da ako je Europska unija slaba, onda je i NATO slab. Jer su to istih 28 država članica. Dakle, ako želimo jačati svoje kapacitete, moramo to učiniti i to će podjednako utjecati na obje organizacije. Što se tiče članka 42.7, kako je budućnost, pa prvo bi se trebao dogoditi nekav incident da bismo aktivirali tu klauzulu. Ako, se incident, ako do incidenta doista dođe, ta klauzula o uzajamnoj obrani jamči nezavisno djelovanje. To nije poput klauzule o solidarnosti, koja omogućava komisiji centraliziranu reakciju. Ovdje govorimo o uzajamnoj pomoći koja se pruža zemlji koja ima problem. A mi ćemo biti umješani, sudjelovat ćemo do one mjere do koje to želi država članica koje treba pomoć. Što se tiče Burundija, mogu vam reći da, da se održavaju pregovori, vjerojatno ste i sami o tome čitali u novinama, Europska unija pokušava olakšati i omogućiti pregovore i pronaći političko rješenje. I mislim da je tamo doista i potrebno političko rješenje vojska je uvijek e, zadnje rješenje. Ne bismo trebali računati na vojsku da nam pruži rješenje. Kada situacija izmakne kontroli u potpunosti, onda bismo se trebali obratiti vojsci za pomoć. Kada je riječ o biološkom i kemijskom oružju, to jest obrani od takvog oružja, da postoji doista širenje takvog oružja, to je jedno od glavnih prijetnji i mm, to treba kontrolirati. Situacije su različite u raznim zemljama, neke zemlje imaju veće kapacitete jer je za to njih neposredna prijetnja, dok druge države ne mare u tolikoj mjeri za to. Što se tiče Malija, mogu vam reći da je to izuzetno važna operacija koja će imati e, velik utjecaj. Mi želimo tamo pokrenuti velike centre za obuku, a razloge za to sam vam već objasnio. Mali je izuzetno važna e, država u toj regiji i mislim, smatram da tamo obavljamo sjajan posao. To je područje kojemu Njemačka pridaje veliku važnost. I Njemačka ulaže veliki trud u Africi. I izuzetno sam zadovoljan s poslom koji oni obavljaju. Oni provode obuku za bataljone i vojsku koja se šalje izvan našeg područja i tu obavljaju sjajan posao. Pitali ste mi koliko smo ljudi obučili. Mogu vam reći da nije važna brojka. Pojedinačna obuka je rijetka u vojsci. Mi obučavamo jedinice i to je pravi pristup. Mi ne pružamo obuku individualcima. Mi pružamo obuku jedinicama. Imamo sedam borbenih skupina i pratimo gdje su one i kakav je njihov sastav. Dakle, znam da u minusni su smještene jedinice. i određene države poslat će pojačanje jer su one eh, tako odlučile, odlučile su sudjelovati još snažnije. Kada je riječ o Bosni, eh, ne, ne dijelim mišljenje, vaše mišljenje, tamo postoje određene vojne vježbe, lokalne snage, eh, politički razvoj, ali ne dijelim s vama mišljenje da postoji mogućnost da ćemo tamo vidjeti neka iznenađenja, da će nas netko iznenaditi ili da ćemo naići na poteškoće kao što je bio slučaj sa 1990-ima. Trenutno ne smatram da je potrebno tamo slati dodatne, dodatno osoblje. E, što se tiče Grčke neću ništa reći jer je to moja domovina i ne želim ništa reći, ali objasnio sam vam da su granice u okviru nacionalnog suvereniteta i vlada svake države članice odlučuje o e, tome što će činiti na granicama. Što se tiče sjedišta Europske e, unije, stalnih vojnih sjedišta, jedino što znam jest ono što sam pročitao u novinama. Nemate dakle razloga brinuti se kada je u pitanju agresija ili eskaliranje sukoba jer ne znam ništa o e, tom stalnom sjedištu Europske unije osim onoga što ste i vi sami pročitali i u novinama. Borba protiv Daesha. Oni koji se bore protiv Daesha u ovome trenutku to su koalicije u Siriji libijske snage, i libijske snage u Libiji. Mi ne sudjelujemo u tim operacijama kao Europska unija. Međutim, kao države članice, pojedine države članice sudjeluju u borbi protiv Daješa i to izvrsno čine, ali nis, ne sudjelujemo kao Europska unija. i vojna dimenzija također ne sudjeluje niti u misiji Europske unije u Ukrajine, pa u Ukrajini, pa vam nažalost ne mogu ništa reći o tome. Imamo samo svojih šest misija. Mislim da sam odgovorio na sva vaša pitanja. Znam da dva zastupnika, dva člana su tražila riječ želite postaviti dodatna pitanja, molim vas eh, znajte da nam ponestaje vremena i da moramo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Molim vas da budite kratki, gospodin Van Norden. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Eh, ovo su bili fascinantni komentari, izuzetno zanimljivi komentari. Bili ste doista iskreni u odgovorima i otkrili ste nam zapravo koliko je plitka ta politika, sigurnosna i obrambena politika, temelji se na zamišljenom, e, zamišljenoj e, sveobuhvatnom pristupu, što nije ekskluzivno za Europsku uniju i nije zapravo nikakva nova ideja. To postoji već dugo vremena. To nije novi koncept. Rekli ste da samo 10% tih misija ima vojnu dimenziju. I također ste rekli da zapravo niti ne znate o drugim misijama, drugim operacijama jer se vi bavite samo vojnim aspektom. Ali što je s tim sveobuhvatnim pristupom? On se temelji na ideji da svi znaju što svi ostali čine i da jedino tako možemo iskoristiti dostupne resurse. Vi naravno, ono što ste rekli je točno i to je naša stvarnost. Što se tiče članka 42.7, ponovno ste nam otkrili da je to e, čisto politički čin koji ne služi nikakvoj vojnoj svrhi. I Francuska je trebala prvo se pozvati na članak 5 NATO-a, ako je doista bila ozbiljna, no imate pravo, to je pitanje bilateralne potpore, Francuska se mogla obratiti tim državama i tražiti podršku u određenim područjima. Članak 42 stavak 7 je dakle čisto politički čin. Neću komentirati Brexit. To je jednosmjerna ulica E, to da mi ne doprinosimo Europskoj uniji, to bi naravno izazvalo veliki deficit za Europsku uniju, ali ne bi imalo posljedice na britanske vojne snage. Upravo suprotno, mogli bismo se fokusirati na revitalizaciju NATO-a, što je doista važno, a ne danas e, konstantno da se konstantno bavimo zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom EU-a. Što se tiče Afganistana, to su Italijani, Njemci i Britanci, dakle njihove trupe, oko 500 e, članova svake zemlje i trupe drugih država koje su tamo za obuku, na primjer Turska, oni nisu povezani sa Europskom unijom. Naj, dakle, najkorisnije što biste mogli napraviti jest da se svi fokusiraju na NATO i revitalizaciju NATO. a To je ono što nam treba, a ovo sve nam samo odlači pozornost. Hvala. Hvala vam, gospodine Galer. U redu. Ne promijenit ću onda sva pitanja, to je komentare. Članak 42 stavak 7 je politički članak, ali i članak 5 NATO-a je također takav, osim što je slabije formuliran. Dakle, na, dakle to je čisto jedna politička rasprava, ništa više radi se o političkoj volji u svakom slučaju. Da li djelovati ili ne djelovati? Moje pitanje se tiče jednog drugog, e, druge teme, a to je financijski mehanizam Atena koji je po meni trenutačno prepreka jer prepreka za sudjelovanje država članica. Zbog troškova. Smatrate li da je potrebna daljna rasprava? Ja znam što države članice rade, to jest ne rade vi sa svojeg stručnog e, gledišta možete li nam reći što bi vam trebalo i koja bi vam država članica to pružila? Ali što je sa pokrivanjem troškova? Dakle, volio bih čuti što o tome misle i fi, ministri financija. Oni bi mogli čuti vaše mišljenje, to jest što je sa sudjelovanjem ako se troškovi međusobno dijele. Dame i gospodo, nažalost moram e, zatvoriti ovu raspravu. Znam da ste vi htjeli nešto reći, možete li molim vas svoje primjedbe poslati pismenim putem i mi ćemo ih proslijediti generalu. Sada ću dati riječ e, generalu i polako završiti ovu točku na dnevnom redu. Hvala vam na vašim pitanjima. Što se tiče sveobuhvatnog pristupa, rekao sam vam da je to jedna sjajna stvar. Jer mi ne pružamo samo sigurnost, već i ostale elemente, to jest obranu i diplomaciju i slanje snaga, ali i mnoge druge stvari. I na kraju krajeva pružamo tim zemljama mogućnost za rast i nadu. Dakle, do jedne mjere to uspijevamo. Ali činjenica da ja nisam svjestan što Europska unija čini, to je kakva financijsku pomoć pruža zemljama u Africi. Ja nisam toga svjestan. Međutim, mislim da to ne umanjuje važnost sveobuhvatnog pristupa. Ne sjećam se da li ministri financija u našim zemljama koji žele pružiti pomoć zemlji zovu e, zapovjednika vojnog oruženih snaga i pitaju ga slaže li se. Mislim da to nije slučaj. Dakle, mi se informiramo kada moramo zaštititi takvo ulaganje. Kada ne postoji sigurnost u određenoj zemlji, mi moramo povećati sigurnost. Ne tako što ćemo poslati vojsku, već ćemo povećati obuku i kapacitet lokalnih snaga kako bismo osigurali sigurnost. Mislim da sveobuhvatni pristup, e, da tu nema nekih velikih poteškoća, jer agencije, financijske agencije Europske unije kontinuirano ne informiraju predsjednika vojnog odbora. Postoje i države članice koje također ne informiraju zapovjednika vojnog stožera. Što se tiče članka 42 stavka 7, tu sam rekao što sam imao za reći, dakle radi se o to je na bilateralnoj osnovi, možete smatrati da je to čisto politički čin. I e, što se tiče Asine, znam da financiranje tu da je veliki, postoji veliki problem sa, sa financiranjem u EU što utječe na razinu sudjelovanja. Jer za sudjelovanje je, je važno platiti troškove, imati financijska sredstva, ali važna je i politička volja država, a o tome ne mogu raspravljati, to ovisi o svakoj državi. Što se tiče troškova, tu moramo nešto poduzeti. Mi se trudimo promijeniti pravila o financijskom sudjelovanju Europske unije. Kada pozivamo države da pošalju svoje trupe, njima je to teško prihvatiti ako im ne nudimo zauzvrat neku financijsku e, kompenzaciju. Jer krajem godine jako malo država može odjednom dijeliti novac, dati novac, jer smo mi odlučili da je važno pokrenuti određenu misiju. To ima veze s proračunskom politikom svake zemlje. Teško je odjednom potrošiti na primjer milijun eura na jednu misiju. Dakle, moramo nešto poduzeti u vezi s tim i već i poduzimamo. Pokušavamo promijeniti cijeli cijeli taj okvir podjele financijskog, to je podjelu financijskog tereta. Tu smo učili od e, NATO-a, oni, oni imaju, imaju poseban princip koji se tiče troškova. Neke zemlje žele znati točno eh, gdje se nalaze troškovi, tko će platiti troškove. Dakle, pokušavamo riješiti taj problem i nadam se da ćemo i uspjeti uvjeriti naše političko vodstvo da je tu potrebna promjena kako bismo poboljšali sudjelovanje u misijama, jer to je za dobrobit, dobrobit svih naroda. Hvala mi generale na izlaganju. Nadamo se da ćete nam ponovno doći u skoroj budućnosti. Nakon što još budete imali još više iskustva u, na ovom radnom mjestu. Molim vas da ostanete svi, krećemo odmah sa sljedećom točkom dnevnog reda. Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesto i dopustite mi da sada krenem na sljedeću točku dnevnog reda. Prije nego što najavim naše uzvanike, želim samo spomenuti nešto što sam zaboravila istaknuti na početku, a to je da Elizabeta Pjetoborno je sada vršiteljica dužnosti tajništva ovoga pododbora moram e, reći da je ovaj prelazak prošao glatko i nadamo se da ćemo ostvariti blisku suradnju u i da ćemo nastaviti e, surađivati na taj način. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je opće stanje sigurnosti u Ukrajini. u misiji Europske unije u Ukrajini. Ovo se odvio suradnji sa izaslanstvom. Pozdravljam predsjednika izaslanstva za odnose sa Ukrajinom, gospodina Plenkovića, kao i naše uvažene goste. S moje lijeve strane je gospodin Kenneth Dean, koji nam je svima dobro poznato. On je ravnatelj službe za planiranje i vođenje civilnih operacija EU-a u službi za vanjsko djelovanje. Zatim tu je i gospođa Nepop koja je vršiteljica, dužnosti misije Ukrajine pri Evropskoj uniji. Lijepo vas pozdravljam. Izvolite gospodine Din, vi imate riječ. Hvala lijepo. Hvala. Pozdravljam sve kolege i zahvaljujem na mogućnosti da vam e, kažemo neke informacije o stanju Ukrajinu i o EOM-u. Kao što vjerojatno znate, naša misija je samo jedan dio napora Europske unije e, u Ukrajini koji se tiče reformativnog sektora i mi tijesno surađujemo sa ostalim e, instancama i sa međunarodnim partnerima kao što je OSS e e i misija za praćenje. Dakle, mi se uklapamo u široke međunarodne napore u Ukrajini. Samo da vas podsjetim e, da je ovo jedna misija koja zapravo nije, nema, dakle, nije oružana misija, raspoređeno 7 mjesecu 2014. godine, a cilj je bio pomoći u provedbi reformi zajedno s partnerima u Ukrajini. Naš je glavni cilj bio da se postigne održiva reforma sigurnosnih službi koje bi mogle obavljati policijske poslove na jedan objektivniji i nepristraniji način. Na taj način se ne radi samo o provedbi zakona, i o pristupu građana vladavini prava, nego o unapređenju povjerenja u novu vladu uz poštivanje ljudskih prava. E, misija je dobila revidirani mandat, to ću vam objasniti za nekoliko trenutaka. Taj novi mandat omogućuje e, da se prethodni mandat dopuni nekim operativnim aspektima, posebno što se tiče primjene vladavine prava na terenu. To je doneseno u siječnju, odnosno mi ćemo imati 140 međunarodnih službenika i 80 službenika iz Ukrajine, što je povećanje u odnosu na 90 međunarodnih službenika koliko imamo sada i 7 ukrajinskih e, službenika. E, sada imamo novog e, voditelja misije u sjedištu u Briselu. Um, koji preuzima dužnost prvog veljače, što se poklapa sa novim mandatom. On je inače u Vilniusu u Litvi policijski službenik i bavi se uh, programom reforme policije u Litvi, tako da će nam sigurno pomoći uh, s obzirom na ono što želimo postići. On će preuzeti dužnost prvog veljače i dakle imat ćemo sastanke uh, sa svim glavnim ljudima. Isto tako je Katja Neglosa e, imenovana šeficom policije. Mi smo razgovarali o partnerstvu iz naše perspektive. Mi ne želimo da se ta reforma policijskih snaga nametne. Mi želimo da se ona dopuni i mi bismo htjeli da e, se pomogne u provedbi reformskih programa, međutim mi nastupamo prema njima kao e, kredibilni partneri. 2016. će biti ključna godina kada je riječ o spomenutim reformama. Nadamo se da će E, reforme koje su započele u lipnju 2015. da će se intenzivirati. Dakle, dopustite mi da nešto kažem o operativnim aktivnostima. Mi imamo kao prvo različite zadaće i uloge ključnih institucija u Ukrajini, zatim policijske snage, znači javni red, kaznene e, prijave i procesiranje kaznenih dijela i na kraju upravljanje kadrovima. To će se dopuniti trajnija nazočnost iznad Kijeva, e, to još do sada nismo odradili, međutim države članice su dobile dopuštenje da e, budu prisutne u Karkivu i da se na taj način dopune aktivnosti na strateškoj razini. Što se tiče ovih pet osnovnih područja, ova misija će pružati savjete ukrajinskim sugovornicima na visokoj razini o tome na koji način raspodijeliti potrebne zadaće među pojedinim agencijama koje su zadužene za ovo područje. Dakle, ne samo e, da je potrebno da vlada bude svjesna tko je zadužen za što, nego za to nego tu svijest moraju imati i građani. Dakle, tu je riječ o policiji, obavještajnim snagama, e, zatim sigurnosnim službama i osim toga tu je i kaznenopravni sustav i pravosuđe, a o tome ću nešto reći u drugom dijelu. Dakle, bitno je da se uspostavi prava struktura, prave politike kako bi se moglo pratiti upravljanje i kako bi se moglo vidjeti na koji način se uspostavlja vladavina prava na čitavom ukrajinskom teritoriju. Što se tiče policije u zajednici, dakle to se može protumačiti na različite načine, ali to je zapravo nadopuna onome što se odvija na više razini, jer Reforme će dati rezultate samo ako obični ljudi vide razliku, ako mogu doći do policijskih službenika, ako misle da im policija e, pruža e, odgovarajuće e, usluge i da prema njima postupa na, odgovarajući način. Dakle, mi želimo da dođe do konkretnih pomaka na čitavom terenu kako bi i policija e, bila bliže građanima u zajednici. Zatim tu je i kontrola e, kaznenih dijela. Dakle, znamo što je bilo na Majdanu i jedan od problema e, bio je upravo način na koji su vlasti postupale prema prosvjednicima. Dakle, mi želimo surađivati s Ukrajinom kako bi se kako bi se postiglo to da imaju bolje instrumente za postupanje prema mirnim prosvjednicima, e, umjesto da dođe do nasilja, da izbije nasilje na ulicama. Dakle, ne radi se samo o edukaciji, nego i o postupnom zakonitom korištenju e, policijske sile. I u tom smislu policija mora imati e, određene kapacitete, ali sve mora biti u okviru zakona i mora biti razmjerno situaciji. Ne radi se samo o tome kako situacija izgleda na terenu, mi ćemo razgovarati sa svim sugovornicima kako bi svi imali jednako razumijevanje e, zadaća i odgovornosti. Zatim, e, svaki puta kada se počinje neko kazneno djelo, Državno odvjetništvo i policija moraju poduzeti odgovarajuće mjere sukladno svojim ovlastima i mora se omogućiti da ljudi imaju pristup e, pravosudnim tijelima i da se, da se čitav postupak e, ne temelji na nekakvom sponzorstvu ili na nekakvim drugim temeljima Zatim e, upravljanje kadrovima. Dakle, riječ je o tome da se da ove usluge budu utemeljene na zaslugama da postoje mogućnosti za promaknuće. Dakle, oni koji uistinu e, ulažu e, napore, koji naporno rade da mogu nešto dobiti za uzvrata da se ne temelji sve na nepotizmu ili na nekim drugim kriterijima. Dakle, mi želimo da postoji odgovarajući interni sustav za nagradu e, službenika e, koji to zaslužuju. Dakle, da postoji odgovarajući sustav upravljanja kadrovima. Znam da nemam mnogo vremena, ali htio bih samo ukratko nešto reći o, o nekim e, pozitivnim rezultatima koji su postignuti u prvi 12 mjeseci se nije sve odvijalo kako smo očekivali, međutim ova misija je e, pomogla u izradi nacionalnog zakona o policiji, što je vrlo važno, jer ukoliko zakonodavstvo nije adekvatno, onda ni provedba ne može biti. Dakle, netko može biti učinkovit, a raditi sve krivo. To nije ono što želimo, mi želimo da oni budu djelotvorni, ali i učinkoviti. I ono što je bitno je da se to može odraditi brzo i točno i zato je važan kvalitetan zakonodavni okvir. E, mi smo tako, također organizirali pružanje savjeta policijskim postajama, tako da je došlo do 20% e, povećanja broja kaznenih prijeva od strane građana. Mi želimo da policija bude mnogo više na raspolaganju e, građanima. Zatim smo također bili uključeni u izmjeni dopune kaznenog zakona, strategije za graničnu policiju i opće politike koja se odnosi na graničnu policiju. Mi smo da kako bili u bliskoj suradnji s njima, jer e, dakle smo, nama je cilj bio da imamo konstruktivnu ulogu, dakle mi želimo odraditi ono u čemu smo uspješni, a e, omogućiti i ostalim partnerima da odrade svoj dio posla. I zaključno želim reći da će ova misija i dalje biti usmjerena na strategije i imat ćemo pet operativnih linija, dakle istrage, ljudski resursi, delegacija odgovornosti i e, isto tako kontrola prosvjeda. Hvala lijepa. Sada želim dati riječ kolegici Nepop i prije nego što otvorim raspravu zamolit ću gospodina Plenkovića da nam se obrati. Ja osobno neću uzeti riječ s obzirom da nemamo mnogo vremena i uvjerena sam da ću samo ponoviti riječi gospodina Plenkovića. Tako da smo se složili oko toga. Izvolite gospođo Nepop. Hvala lijepa e, cijenjeni članovi odbora SEDE. E, hvala lijepa što ste me pozvali na ovaj sastanak. E, mislim da je ova današnja rasprava se održava u pravom trenutku da je vrlo važna. E, prethodni govornik je pokrio glavni dio naših e, tema, pa dopustite da se ja koncentriram na druge e, teme, općenitu sigurnosnu situaciju. Eh, htjelim reći da smo eh, prije nekoliko dana imali Europski eh, parlament je prije nekoliko dana imao raspravu o sporazumima sa, o pridruživanju sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldovi. Ta rezolucija koja je usvojena kazuje da Europski parlament doista razumije e, situaciju i kako treba nastaviti dalje sa radom. Htjela bih zahvaliti Europskoj uniji na e, podršci koju nam pruža, mi to vrlo cijenimo i mi računamo sa daljnom podrškom. Ja sam sigurna da solidarnost i e, jedinstvo između Europske eh, unije i eh, Ukrajine je za nas eh, ključni prioritet u nastojanju da povratimo integritet naše zemlje i sigurna sam da ćemo uspjeti postići taj rezultat još ove godine. Također bih se htjela koncentrirati na ovih pet e, točaka koje spomenuo gospodin Din i to u općenitom kontekstu situacije na terenu u Ukrajini. E, sviđa mi se ideja koja je iznešena u vezi sa sveobuhvatnim pristupom, a to znači da je a kad se tu u tom kontekstu govori o Ukrajini, e, naravno u prvom redu e, se tu radi o Donbasu i primjeni provedbi e, sporazuma iz Minska. Ako pogledamo situaciju na terenu, ja tu ne bih bila baš optimist iako su naši partneri dali neke vrlo pozitivne izjave, međutim situacija je još uvijek vrlo osjetljiva, separatisti ne poštuju e, odredbe sporazuma iz Minska i e, naša granica nije pod našom kontrolom, postoje problemi sa povlačenjem teškog oružja od strane ruskih militanata, nemamo baš uspjeha u razmjeni zarobljenika. E, zatvorenici su još u ruskim rukama e, i nemamo e, napredak u vezi sa organiziranjem lokalnih izbora i naravno nemamo napredak u vezi sa vraćanjem kontrole nad granicom ukrajinskim e, e, ukrajinskim vlastima, ukrajinskim snagama. E, predstavnici takozvane Republike Donjeck najavili su da ne, ne kane organizirati lokalne izbore prema ukrajinskom zakonu, nego tehkane organizirati po e, svojim zakonima, e, što je jasna povreda sporazuma iz Minska, ali usprko svemu tome, čak i ako kažem da nisam baš jako optimistična, e, želim reći da situacija nije beznadna sporazum iz Minska je jedini način da se mir vrati u Donbas i zato mi radimo na tome. E, važno je da pritom i druga strana ispuni svoj dio obaveza. Želim e, zahvaliti Europskoj uniji što je odlučila produžiti sankcije prema Rusiji, to je vrlo važna E, mjera i vrlo je važno nastaviti i vršiti pritisak na Rusiju kako bismo e, uspjeli postići e, ikakav napredak. Mi moramo imati rokove za implementaciju sporazuma iz Minska jer sve njegove točke moraju biti morale su biti implementirate do kraja godine, međutim to se nije dogodilo umjesto toga svjedoci smo manipulacija i okrivljavanja druge strane. Dakle, e, mislim da je u prvom e, redu najvažnije što želimo postići prekid e, vatre, a potom i sve druge točke sporazuma iz Vinska. Naravno da moramo E, organizirati lokalne izbore. Ne očekujemo idealne e, izbore, idealno organizirane, ali očekujemo da se ti izbori e, održe prema ukrajinskim zakonima i u skladu sa standardima OSS-a, a to znači prema točkama sporazuma iz Minska. E, mi se nadamo da će e, legalno izabrana tijela vlasti e, potom preuzeti vlast od ilegalnih tijela vlasti. U tom smislu potrebna nam je podrška Europske unije i međunarodna prisutnost na terenu. Želim zahvaliti na suradnji Europskom parlamentu osobito na rezoluciji koja je usvojena prošli tjedan kako bi se e, dala podrška e, provedbi sporazuma iz Minska. Vrlo je važno također e, dati nam podršku u, e, u ponovnom e, uspostavi naše kontrole nad ukrajinskim granicama. Ukrajina je otvorena, e, konstruktivna i fleksibilna u ovoj suradnji sa europskim institucijama i ja bih željela zamoliti Europski parlament da nastavi podupirati ove ideje. Sljedeće o čemu želim govoriti je Krim. E, želim zahvaliti na politici nepriznavanja e, ali važno je kontrolirati implementaciju ove politike. Kao što znate, naš predsjednik je predložio e, da se pokuša naći rješenje u okviru formata Ženeva plus. Kao što znate, to bi značilo E, da je i predstavnica Europske unije, visoka predstavnica Mokarini članica e, tog formata. E, bez rješenja problema ilegalne aneksije Krima ne možemo završiti, odnosno ne možemo se pretvarati da je sve u redu i da se možemo vratiti na biznis eh, as usual što se tiče eh, odnosa sa Rusijom i eh, situacije u vezi sa Krimom. Dakle, čak i ako se sporazum iz Minska primjeni u potpunosti, ne smijemo zaboraviti Krim. Nadalje želim govoriti o reformama želim e, reći da tu cijenimo ulogu misije Europske unije u e, našem e, radu na provođenju tih reformi. Što se tiče mi mislimo da je ta suradnja vrlo važna i da će omogućiti da ta suradnja postane još praktičnija obzirom na konkretne potrebe i naravno orijentirana na rezultate. E, mi se nadamo da ćemo vrlo uskoro moći razgovarati o e, novim postignućima u tom području. E, tu su naravno važni vrlo konkretni projekti. Nadalje želim govoriti o gospodarskoj e, sigurnosti. E, vi ste nam pružili veliku podršku, sutra će e, u Europskom parlamentu biti gospodin Mik, gospodin Šimkiv koji će E, vam reprezentirati rezultate naših reformi. Znam da su zastupnici Europskog parlamenta vrlo zainteresirani i da ja se nadam da će veliki broj zastupnika biti nazočan na tom, na tom e, sastanku. Govoreći o reformama želim spomenuti i naš sporazum koji smo prošle godine potpisali sa Europskom obrambenom agencijom. To nam također daje mogućnosti da napredujemo i u tom području i da napredimo suradnju sa Europskom unijom i u tom kontekstu. Još jedna važna stvar kad govorimo o ekonomskoj sigurnosti e, je e, e, duboki i sveobuhvatni e, sporazum o slobodnoj trgovini. Kao što znate, to je najvažniji dio sporazuma o pridruživanju suradnji između Ukrajine i Europske unije jer e, omogućuje ukrajinskom gospodarstvu da postane e, gospodarstvo poput europskih gospodarstava i to nam daje mogućnost da moderniziramo naše gospodarstvo ruske restriktivne mjere koje su nametnute protiv Ukrajine e, nisu samo diskriminatorne nego i nezakonite i e, jedini cilj tih mjera je e, spriječiti da Ukrajina postane moderna i razvijena zemlja. Mi smo Europskoj uniji podastreli naše prijedloge u vezi sa ovim sporazumom kako bi on Mm, postigao uh, uspjehe mi ne mislimo da bismo se trebali koncentrirati na e, iznalaženje rješenja kako odgovoriti na ruske mjere, ali mislimo da moramo naći rješenja kako ovaj sporazum o slobodnoj trgovini učiniti e, velikim uspjehom u našim bilateralnim odnosima. Želim e, zahvaliti Europskom parlamentu na kontinuiranoj suradnji u ovom području i Peta stvar o kojoj također ukratko želim nešto reći je energetska sigurnost. Vi znate da je Ukrajina primijenila prvi energetski paket što pruža veće mogućnosti e, zapadnim kompanijama da uđu na ukrajinsko tržište. E, mi smo zainteresirani za modernizaciju e, transportnog i sustava skladištenja plina u Ukrajini E, mi želimo pružiti Europskoj uniji dobre e, mogućnosti za e, tranzit plina kroz Ukrajinu i za suradnju na ovom području. Mislimo da bi bilo logično spriječiti izgradnju politički motiviranih plinovoda kao što je sjeverni tok. Takvi projekti nemaju ekonomske, ekonomske ekonomsko opravdanje i, i e, doista su samo politički motivirani. E, za kraj željela bih reći da mi dalje računamo na s aktivnom ulogom Europske unije u e, implementaciji sporazuma iz Minska i u e, deokupaciji Krima. Potrebna nam je dalja vaša e, podrška e, u našem radu na provođenju reformi E, mislim da je u našem zajedničkom interesu Ukrajine i Europske unije da nastavimo raditi u tom smjeru i želim samo e, još citirati generala Kostarakosa koji je e, govoreći o pre, nazočnosti Europske unije u Africi, da je to važno jer želimo donijeti sigurnost i stabilnost. Mislim da je to jednako e, primjenjivo i na Ukrajinu i želim doista zahvaliti Europskom parlamentu na svoj podršci u tom e, vezi s tim. Hvala lijepa gospođo, a sada gospodin Andrej Plenković ima riječ. Hvala lijepa gospođo Fotiga, hvala lijepa gospođo Lepov gospodine Din, mislim da ste svi naglasili glavne aspekte ove naše današnje rasprave, e, pri čemu je naravno važna tema sigurnost u Ukrajini, to je tema o kojoj smo raspravljali i prošli tjedan u Strasburu u okviru sporazuma sa e, Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom. Mislim da smo u okviru te e, rezolucije dali adekvatnu e, analizu delikatnog trenutka i situacije u kojima se te tri zemlje nalaze. Što se tiče Ukrajine, ponovili smo našu snažnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine E, i e, izrazili našu podršku e, u nastanjima Ukrajine da povrati svoj teritorijalni integritet. Želim reći nekoliko stvari. Što se tiče eu EMA, mislim da je suradnja do sada bila vrlo dobra. Mislim da će gospođa Lačinska početi sa radom početkom veljače. To je doista misija koja e, može dati veću vidljivost Europskoj uniji u e, području e, sigurnosti, što je vrlo važno. Važno je dakle da idemo dalje od dosadašnjeg mandata u kontekstu posebne promatračke misije OSS-a E, dakle, radi se o tome da ne ograničimo svoje djelovanje samo na savjetodavnu e, funkciju koja je naravno važna, nego e, i na ostale vidove suradnje kako bismo pomogli da se organizira civilna sigurnost u Ukrajini, policija i druge, drugi aspekti te sigurnosti pritom naravno postoje veliki e, potencijali e, dakle u skladu sa prijedlozima e, Ukrajine mislim da tu možemo preći na sljedeću fazu naše suradnje a to bi bilo negdje na pola puta između klasične e, sigurnosno obrambene suradnje i ovoga što imamo danas. Treća stvar što se tiče sporazuma iz Minska, kao što smo vidjeli tu e, je postignut sporazum e, između kvarteta da se sve točke implementiraju do kraja godine E, koliko sam ja svjestan nemamo e, neki novi rok u vezi s tim. E, naravno da diplomatska aktivnost koja uključuje na primjer i posjetu ruskog, ruskog predstavnika Grizlova Kijeva i nekih ukrajinskih predstavnika Moskvi, dakle to je vrlo važna diplomatska aktivnost, istovremeno E, svjedoci smo bili, pratili smo dakle raspravu o demokratizaciji u e, radi. To su sve vrlo važni procesi. Mi bismo jako voljeli da se e, implementacija sporazuma iz Minska kombinira sa drugim napredcima u drugim područjima, na primjer sa e, organizacijom slobodnih i demokratskih izbora, e, što se trenutno ne čini da će biti e, onoliko lako koliko bismo vi, mi voljeli da to bude, ali nadamo se da će se uspjeti u ponovnoj integraciji svih vaših teritorija. Mi kao Europski parlament nastavit ćemo e, biti vrlo angažirani i e, naš odbor za e, sigurnost i obranu bit će jedan od najvažnijih partnera u toj suradnji. Osim posjeta gospodina Šimkeva sutra, E, mi pripremamo tjedan Ukrajine ovdje u Europskom parlamentu koncem veljače početkom ožujka gdje će 60 zastupnika e, biti nazočno predstavnici e, jedno izaslanstvo rade i predstavnici svih odbora parlamentarnih kako bi se e, razmijenila mišljenja i iskustva. Hvala lijepa. Hvala ti Andrej na tvojem sveobuhvatnom izlaganju o našim zajedničkim aktivnostima. Gospodin Galer ima riječ. Hvala lijepa. E, govorit ću njemački, molim vas stavite slušalice. E, vrlo mi je drago što e, provodimo tu sveobuhvatnu aktivnost u Ukrajini i što vam možemo e, pružiti podršku e, da se u Ukrajini počne prakticirati ono što građani očekuju. I zato sam za to da mi kao Evropska unija E, kroz ovu e, misiju se koncentriramo na stvari gdje se može poći od pretpostavke da će ljudi to vrlo brzo osjetiti, da će ljudi vrlo brzo primijetiti da se njihova stvarnost, njihov život promijenio. Na primjer, što se tiče policije, kad se radi o e, prometnoj policiji, ja sam čuo da su neke promjene već primjetne u Kijevu i Odesi, možda nam možete reći nešto više o tom novom duhu um, u ukrajinskoj policiji, kako stoji stvar s time. Nadalje čuo sam da, na primjer, e, postoji jedan novi projekt u Odesi, e, jedna vrsta e, uslužnog sektora za građane gdje e, građanin e, ne više kao što je prije bio slučaj dobije termin i onda sjedi nasamo u nekoj zatvorenoj sobi sa nekim državnim službenikom gdje onda e, je uglavnom su plave koverte bile u funkciji, nego da se to sad organizira na drugi način koji um, onemogućuje korupciju. Dakle, to je nešto što je za građane vrlo važno, ali i u drugim područjima, na primjer u području unutarnje sigurnosti, što činimo u području suradnja u u okviru tehničke pomoći, na primjer što se tiče vatrogasne, vatrogasne službe ili pomoći u slučaju prirodnih e, nepogoda i katastrofa, mislim da je to vrlo važan, e, važna stvar. Što se tiče izbora u okupiranim područjima i primjene sporazuma iz Minska ukupno, znam koliko je teško koliko našim ukrajinskim prijateljima teško pada e, e razmišljati o tome da e, se sada zbog e, tih okupiranih područja mora mijenjati ustav. Međutim, ja smatram da je to vrlo važno. Dakle, Ukrajina mora ispuniti svoj dio obaveza kako nitko ni ovdje u Europi ne bi mogao početi raspravu E, na način do, Rusi doduše ne poštuju sve točke sporazuma, ali ni Ukrajinci ne poštuju sve točke sporazuma. Dakle, važno je da Ukrajina obavi e, svoj dio e, posla, čak i ako je to bolno kao što su na primjer te ustavne promjene. Ja mislim da, su, da će te primjere, promjene biti privremene e, i da nakon e, povratka u normalno stanje stvari da će se moći e, to vratiti na staro, međutim moje je mišljenje da se mora učiniti ono na što sporazum iz Minska obavezuje. Hvala. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Pomalo mi je sada teško govoriti jer su gospodin Plenković i gospodin Galer zapravo već rekli ono što i ja mislim. Bit ću zato vrlo kratak. Slažem se s većinom onoga što je rečeno prije mene i ne želim ponavljati ponovno iste stvari. Mislim da se svi slažemo da je provedba sporazuma iz Minska najvažniji. Najvažniji, najvažniji ako želimo riješiti problem, tu situaciju, to sporo napreduje, puno sporije nego što smo, nego što smo željeli. Kao što znamo, e, u svakom sukobu postoje dvije strane i to dodatno komplicira cijelu priču. Ja zapravo želim ponoviti ono što su rekli gospodin Galeri Plenković i ponovno vas pitati koliko ste daleko napredovali kako biste promijenili zakone koje se tiču amnestije, to je spomilovanja, to je dalje sporna tučka, zatim je tu novi zakon o izborima i ustavne reforme. Svi znamo da su to jako važni koraci koje Ukrajina mora poduzeti. Kao što je gospodin Galer rekao, mi iz Europske unije doista se nadamo da ćete i brzo krenuti u tom smjeru i riješiti ta pitanja. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Statina. Hvala, zahvaljujem vam, gospođo predsjedavajuća. Gospođo Nepop, imam pitanje za vas. Spomenuli ste da su sporazum iz Minska jedino rješenje vašega problema. Je li to istina? Raspravljali smo o okupaciji dijela Ukrajine, već dvije godine raspravljamo o tome i dvije godine ljudi već umiru u Donjecku i u drugim dijelovima zemlje. Oko 1, veliki broj e, interno raseljenih osoba ne može se vratiti kući, koliko će nam, pot, koliko će nam još sporazuma iz Minska biti potrebno, koliko još obećanja gospodin Putin treba dati i mi ih trebamo slušati. Mislim da postoje i druga rješenja, druge mogućnosti. Naprimjer, gospodin Porošenko nas poziva da mu pružimo potporu oružja kako bi se oni sami mogli braniti na jedan učinkovit način. Zato bih vas volio pitati, hoćete li uzeti, hoćete li razmotriti ta dva elementa koja bi mogli, mogla biti dio rješenja. Zahvaljujem vam, gospodin Soni. Hvala vam. Samo želim naglasiti nešto što sam primijetio, a što ima veze sa ukrajinskim pitanjem i s Europskim parlamentom. Prošlih nekoliko tjedana vidio sam da je napisano jako puno prijedloga i predloženo amandmana, a s ciljem postizanja kompromisa, to jest tu je embargo prema Rusiji koji se odnosi na hranu i europske sankcije. Želim samo ja razjasniti situaciju. Europske sankcije su uspostavljene u odnosu na agresiju prema Krimu i nemaju veze sa embargom na hranu, na prehrambene proizvode. I ja sam i ja sam za one za ona djelovanja kojima se produljavaju sankcije dok god je Krim okupiran od strane ruskih trupa. Dakle, embargo s tim nema veze. Samo sam to htio razjasniti. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sada bih voljela postaviti jedno pitanje. ravnatelju Dinu i gospođi Nepop. Prvo se tiče trenutačnih modaliteta suradnje sa misijom OSS-a. Gospodine Din, kako vidite koje su mogućnosti i što je s mogućnostima za djelovanje u sklopu te misije. Da li misija Europske unije dobiva primjereni input? Gospođo Nepop, u nedavnim izvješćima pročitali smo da i dalje postoji oko 800 i 8500 pripadnika ruske vojske u istočnom dijelu Ukrajine. to je kako će po vama se dalje razvijati ta situacija. Mislim da su to sva pitanja. Možem, mogu sada dati riječ gospodinu ravnatelju Dinu i gospođi Nepop. I ako Andrej želi također nešto reći, slobodno može. Hvala. Počet ću s operativnim pitanjima. Što se tiče pomoći OSS-a, to je ključan partner eu ne samo zbog važne uloge, već je partner što se vidi i po tome da instrument za stabilnost i sigurnost pokriva dvije trećine troškova te misije, dakle jako puno doprinosimo funkcioniranju te misije OSS-e. Također smo ponudili oklopna vozila, 70 njih i dio njih došao iz Kabula, iz Afganistana, kako bi patrolirali istočnom regijom. Tu je 30 dodatnih vozila iz druge misije i smo da, želi smo da misija bude mobilna i tu su također i e, tu je također i medicinska pomoć i druge vrste potpore. Također pružamo satelitske snimke kako bi misija mogla pratiti lokacije. Dakle, Europska unija tu misiju doživljava kao jako važnog partnera. Jer ljudi iz terena dolaze iz država članica Europske unije. Sastanci se održavaju najmanje jednom tjedno, tu je razmjena informacija na taktičkoj razini. Dakle, važno je da mi znamo što radimo i to su međunarodni napori s OSS-om. Dakle, naša misija će surađivati kada, su u pitanju, kada je u pitanju financiranje OSS-ove misije. Znamo da je to važno. Što se tiče pitanja gospodina Galera, i kada su u pitanju e, periodne katastrofe i slične katastrofe, to nije u našem dio našeg mandata. To nije dio zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I prva, prvi od pet operativnih ciljeva koji sam spomenuo, radi se o delegaciji odgovornosti u području provedbe zakonodavstva. Mislim da je to važno po definiciji, to je prirodna posljedica Dakle, mislim da direktno nećemo imati vatrogasne službe, ali pomagat ćemo ministarstvu unutarnjih poslova i to će dakle biti prirodni rezultat te suradnje. Što se tiče pitanja e, Odese, policijske reforme, SAD je tu puno radio što se tiče patrolne policije, jer policijski posao i posao upravljanja i prvi kontakt s policijom često zapravo ostavlja dojam na ljude koji ima veze i s vladom. Dakle, kada ljudi prvi dođu u kontakt, to mora biti dobro, policija, policija mora služiti građanima, a ne zloupotrebljavati svoje ovlasti ili biti korumpirana. E, surađujemo s novim načelnikom policije. Što se tiče pristupa pravdi, pravosuđu, spomenuo sam da ćemo e, ostvariti značajnu suradnju i neke reforme se već događaju u Odesi. Kao što sam rekao, gdje god ljudi trebaju e, pristup policiji i kontakt s policijom, on mora biti pozitivan, legitiman i proporcionalan. Nisam imao priliku, jer nemam toliko vremena, ali želim reći da želimo i dalje razviti i reformu policije i pravosuđa. Policijski posao, policijske aktivnosti su izuzetno važne, ali to je samo jedan element. Jer policija mora obavljati svoj posao ured tužitelja, sudovi, oni svi moraju obravljati svoj posao. I mi ćemo kada se time baviti, kolege iz komisije iz izaslanstva se već time bave. Kada je u pitanju odabir tužitelja, dakle, blisko usko ćemo surađivati i s njima. ali želimo imati doista sveobuhvatan pristup. Želimo doista, to nije samo isprazna fraza, tako da svi imaju pristup pravosuđu i da policija doista štiti svoje građane kako i treba. Hvala vam i zahvaljujem na pitanjima. Mislim da su da je važno razumjeti i situaciju na terenu. Hvala vam na vašim odgovorima. Što se tiče reforme i patrolne policije, pitali ste nas planiramo li uvesti takvu policiju u sve gradove? Da, to će biti cijeli jedan sustav koji će sustav policijske patrole. Iako je važno početi, jako je važno početi s tim jer je to vidljiv rezultat. Reforme nisu jednostavne, one su teške i ljudi moraju vidjeti rezultat. A policijski posao je nešto što se odmah vidi. Vidite drugačije stalište, kada vidite drugačije stalište policije, onda to pomaže. Što se tiče izbora i situaciji u Ukrajini i našeg ispunjavanja obveza, ja u potpunosti se slažem s vašom idejom i zato smo od prošle godine održavali prekid vatre. Sve dane mi doista pokušavamo održati prekid vatre, nikada prvi ne otvaramo paljbu. Kada govorimo o teškom naoruženju, povlačenju teškog naoružanja, mi smo povukli svoje oružje. OSS ovaj stalno izvještava da su pronašli teško naoružanje u na drugim mjestima u istočnom dijelu Ukrajine. I također imamo i potvrđene informacije da Rusija svaki dan šalje naoružanje na ukrajinski teritorij. Dakle, imamo te informacije o 9,5 tisuća pripadnika ruske vojske u Ukrajini. Imamo informacije o 34 tisuće separatista, naoružanih separatista na tom području. Teško je dakle riječi što još možemo poduzeto, poduzeti. Kada govorimo o kraju prošle godine, imali smo nekoliko slučajeva kada su određena sela okupirana u takvoj sivoj zoni Dakle, to su svoje vrsne ofenzive. Što se tiče ustava, točno, ne želimo da nas se krivi da ne ispunjavamo svoje obveze. Mi smo glasovali tijekom prvog čitanja i neki ljudi su platili svojim životom zbog toga. Objasnili smo da čak i taj dio situacije gdje nemamo prekid vatre, mi smo i dalje glasovali jer smo željeli pokazati da smo spremni ispuniti svoje obveze. Međutim, prekid vatre se ne poštuje, e, povlačenje oružja se ne poštuje. Dakle, druga strana ne poštuje svoj dio dogovora. Mi smo spremni a izvršiti svoje obveze, ali želimo vidjeti napredak i druge strane. Mislimo da nije pravilno dobro samo okrivljavati Ukrajinu i tražiti od nje da ispuni svoje obaveze, dok druga strana to ne čini. Što se tiče pomilovanja, amnestije, to je važno, mi smo spremni na to, ali nije moguće samo to svima odobriti. Ljudi ne, ne možemo dodijeliti pomilovanje svima, kao i, u, kao i svugdje u Europi, spremni smo na to, ali e, želimo vidjeti pojedine slučajeve na osnovi svakog pojedinog slučaja. Dakle, rekla sam, odgovorila sam na, na neka pitanja. Što se tiče lokalnih izbora, naravno, predali smo svoje prijedloge i mislimo da se lokalni izbori trebaju održavati u skladu s E, zakonodavstvom Ukrajine i prema nekim standardima. Jučer smo dobili izjavu vođe Republike Donetski i on je rekao da želi održati izbore bez obzira na sporazume iz Minska i bez obzira na druge uvjete. Mislim da u tom smislu nije dobro tražiti od Ukrajine molim vas ispunite svoje obveze. Mislim da nije vrijeme da nas ohrabrite, već da tražimo od Rusije i separatista da održe svoj dio e, dogovora, da ispune svoj dio pogodbe. Ukrajina je doista ispunila dio obaveza, imamo prijedlog za lokalne izbore, imamo sve što ste tražili. Kada govorimo o decentralizaciji, već imamo i e, proračun koji to omogućuje. Dakle, u praksi je to već učinjeno, vrijeme je da sada e, tražimo od Rusije da ispuni, da održi svoje obećanja. I tu bih rekla nešto i o tome da li, je, da li su sporazumi iz Minska jedino rješenje, jedini mogući put napred. Mislim da jest ako želimo pristupiti tome e, na miran način, a mi to želimo. Želimo pronaći mirno rješenje, ali trebamo vršiti veći pritisak. Ne možemo samo reći, nadamo se da će sankcije biti povučene u ljeto, jer do tada treba provesti sporazume iz Minska. Mislim da tome trebamo pristupiti na drugi način sporazum iz Minska treba prvo provesti, a potom se mogu e, ukloniti sankcije. Dakle, moramo vidjeti što je tu najvažnije. Želimo li samo povući sankcije ili razmišljamo i o budućnosti sporazuma iz Minska. A ako na taj način razmišljamo, onda prvo trebamo vidjeti da li su sve strane ispoštovale dogovor. Naravno želimo izbjeći situaciju u kojoj bismo se koristili oružjem. To ne znači da ne, da, ne da ne trebamo biti spremni. Trebamo biti u pripravnosti jer Rusija e, šalje na oružanje, imamo e, rusku vojsku i naoružane vojne snage na području gdje djeluju separatisti. Ne možemo, nažalost, to isključiti i moramo zato biti u potpunosti spremni. Vi ste spomenuli i mogućnost slanja oružja Ukrajinu, da se Ukrajina sama obrani. Mi naravno kao i svaka europska država želimo imati mogućnost da se sami obranimo i za to nam je potrebno određeno naoružanje. Voljela bih i komentirati OSS e i ulogu OSS-a na granici između Ukrajine i Rusije. Što se tiče sporazuma iz Minska, OSS treba imati pristup cijelom području koje trenutno ne kontrolira Ukrajina. U stvarnosti OSS nema potpuni pristup tom području niti im je dopušteno, dopušten pristup granici između Ukrajine i Rusije. Prošli put se glasalo o tome da se poveća mogućnost da OSS e pristupi granici između Ukrajine, Ukrajine i Rusije. Ruska federacija je blokirala, to blokirala. Dakle, tu je pitanje terenske potpore. Ako OSS e treba imati važnu ulogu, onda im moramo to i omogućiti na terenu. I kada govorimo o pripremama za lokalne izbore, moramo razmisliti kako možemo e, pružiti sigurnost, osigurati sigurnost. OSS ima samo funkciju nadzora, to jest monitoringa. I trebamo vidjeti da li možemo promijeniti njihov mandat ili iskoristiti mogućnosti OSS-a. OSS Dakle, to je sljedeći korak i jedan korak o kojem moramo razmisliti. Hvala vam. Madam, thank you. Hvala vam, gospođo. Upravo sam dobila informaciju da su nam sljedeći na redu već ovdje, tako da ćemo morati zaključiti ovu raspravu. Mislim da smo dobili vrlo cjelovit uvid u stanje sigurnosti u Ukrajini. I dobili smo također uvid u pregled operacija koje se provode na terenu od strane EU-a. Nadamo se da će nam i šef misije također doći u posjet na nekom od naših sastanaka i želimo uistinu sve najbolje vama i operacijama koje provodite. Hvala.